tijekom predsjedanja odlazećeg predsjednika ne, može, ne mogu se voditi rasprave koje se ne tiču odabira predsjednika ili valj, provjere valjanosti mandata. Svi akti koji se tiču odabira e, imenovanja zastupnika biti će priopćeni nadležnom odboru koji će, se, koji će provjeriti valjanost mandata, a koji se treba osnovati u skladu s pravilnikom 196. Prema članku 3 stavak 2 poslovnika, dok nije provjerena valjanost mandata zastupnika, ili dok se, dok se nije utvrdilo da ona ne spojiva sa dužnostu za, dužnošću zastupnika. Zastupnik zauzima svoje mjesto nakon što je potpisao izjavu o valjanosti svoga mandata. U skladu sa rezultatima europskih izbora zastupnici koji vrše dužnosti koji su nespojive sa onom sa zastupničkim mandatom u parlamentu ne mogu zauzeti svoje mjesto u vijećnici. Tri zastupnika koja još nisu potpisala izjavu i koji još ne uživaju puna prava pozivaju se da to učine s mjesta i to na zato uređenom mjestu na ulazu u vijećnicu inače neće moći glasovati. Uvaženi zastupnici, prijatelji, prije nego što nastavimo sa našim dužnostima, želim izraziti da sam počašćen što mogu e, započeti sa e, radom u ovom sazivu na dužnosti privremenog predsjedatelja. Svakome od vas želim puno sreće u radu, i da budete na razini onoga što očekuju građani od vas, od vas koji su vam to iskazali davši vam povjerenje na izborima. Nadamo se da ćemo za pet godina uzdignuta čela moći reći da smo dali svoj doprinos boljoj i ravnopravnijoj Europi koja je bliža potrebama građana. U sukladnosti sa našim poslovnikom danas trebamo odabrati predsjednika parlamenta. U skladu sa odredbama parlamenta, kandidature za predsjednika parlamenta se trebaju uz suglasnost kandidata predstaviti u ime kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika. Detalji o odabiru predsjednika su vam već distribuirani. U skladu sa predviđenim uvjetima primio sam sljedeće kandidature za predsjednika parlamenta. To su zastupnici Iglesias Turion, Karim, Lunaček i Šulc. Kandidati su mi priopćili da prihvaćaju kandidaturu. Prema članku 16 stavak 1 poslovnika Podsjećam da bi kandidat bio odabran u prva dva kruga glasovanja mora dobiti apsolutnu većinu glasova. Bijeli listići ili nevažeći listići se neće uzeti u obzir u glasovanju. Prije nego što nastavimo sa izborom, dajem riječ kandidatima na najviše pet minuta i to abecednim redom. Riječ ima kolega Iglesias Sturion. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a ustedes. Hvala vam najljepša. Drago mi je što se mogu obratiti vijećnici kako bi predstavio svoju kandidaturu za predsjednika parlamenta. Parlament predstavlja europsku suverenost i moramo biti na razini onoga što to znači. Europski san je više puta bio pokopan, ali svaki put je uspio ponovno izrasti iz pepela. To se dogodilo prije 70 godina i Europa je se uspjela probuditi u borbi protiv fašizma. Preživjeli smo koncentracijske logore, ljudi su dali svoje živote za slobodu. Tisuće mojih sunarodnjaka borili su se za demokraciju u Španjolskoj i sudjelovali su u ovoj zajedničkoj borbi. Osjećam stoga velik ponos i drago mi je što su u oslobođenju Pariza sudjelovali Španjolci. Danas pred novim izazovima želim podsjetiti upravo na vrijednosti antifašizma kod svih onih naroda koji e, poštuju demokraciju i mir. Dame i gospodo, naša zajednička a naša zajednička pustolovina je donijela mir ovom kontinentu. Mi smo ju izgradili na tekovinama revolucije naših naroda. Borili smo se protiv monaha, protiv kraljeva, protiv diktatura. Građani ne žele, bit, ne žele nikome služiti i to je demokracija. Zbog toga danas trebam e, istaknuti da narodi kojima dugujemo slobodu želim istaknuti da se oni nisu borili za Europu u kojima će ljudi živjeti u siromaštvu ili u strahu od nezaposlenosti, u kojem će strahovati od bolesti. Ne smijemo žrtvovati suverenost interesima banaka. To je šteti našem dostojanstvu, našem, našem, eh, našoj slobodi, našem suživotu, našoj solidarnosti. Nacionalna suverenost eh, ne može biti nešto čime se trguje. Naši narodi su eh, branili svoju slobodu i zato je nije dobro prepustiti tu slobodu bilo kakvoj vrsti oligarhije, pa bilo i onoj financijskoj. Ne govorim o abstraktnim pojmovima, vi jako dobro znate o čemu govorim. Mislim da je skandalozna e, lakoća kojom se lobiji i velike multinacionalne kompanije kreću e, među predstavnicima građana. To moramo istaknuti naglas. E, raditi na taj način krši suverenost naroda, a političare pretvara u kastu. Europska demokracija je žrtva raznih autoriteta. Situacija je još gora na europskoj periferiji. Naši građani trpe štetu, oni su postali svojevrsni protektorati, oni su svojevrsne kolonije. Vidimo kako se krše njihova socijalna prava, kako se krši socijalno i političko tkivo u našim državama. Vidjeli smo na primjeru e, Južne Amerike kako je vanjski dug osmišljen kako bi ga bilo nemoguće platiti. Svi znamo da se dugovi mogu izbrisati, da se mogu zaboraviti. To smo vidjeli na primjeru Njemačke. Naime, dug je postao nešto čime se pljačkaju narodi juga. To se događa u našim, uh, unutar naših granica. Ne možemo Europu dijeliti na onu juga i na onu sjevera i narode Europe dijeliti na narode sjevera, istoka ili pak juga. Vidjeli smo da je cilj trojke uništiti europsku integraciju. Međutim, mora postojati drugi put kojim se moramo boriti protiv ovih pojava. Europa jednostavno mora biti na visini zadatka, mora pokazati senzibilitet i postati centar nove europske demokracije. Mora postati centar demokracije koja će zaustaviti djelovanje trojke. Ovaj parlament mora izražavati upravo tu demokraciju, mora ispoštovati e, glas građana. Parlament ne može biti utješna nagrada ili pak zlatna mirovina za neke političare. Obraćam se svakom zastupniku, ne samo e, klubovima. Vama se obraćam kolege, zato što vi imate e, svojevrsni ugovor sa vašim glasačima. Evo, obraćam se vašoj savjesti. To je nešto čemu trebate odgovarati, a svi drugi interesi trebaju biti podložni upravo tome vi odgovarate izravno svojim glasačima. Prije ili poslije naši glasači će zatražiti da vide što smo postigli u njihovo ime. Obraćam se i kolegama iz juga Europe. Vi ste vidjeli koje su posljedice e, politike koje, koje je provodila trojka. Vidjeli ste da, da politika štednje nije uspjela. Vaše zemlje nisu više siromašne, one su još više siromašne, one su na koljenima. Vidimo da su društva postala neravnopravna, da cvate korupcija Moramo pomoći našim zemljama da se ponovno osove na noge i zato vas molim da glasujete kao Irci, Česi, Poljaci, Talijani, e, Španjolci, Grci, predsjedniče, evo završavam. Želim vas Želim da glasate za mene ne samo kako biste mogli pogledati svojim glasačima u oči, već kako biste obranili Europu. Tražim od vas savjesno i odgovorno glasovanje kako ne biste bili suučesnici onoga što se ovdje događa, ove štete koje se nanosi demokraciji. Molim vas i tražim vaš glas u borbi protiv financijskog totalitarizma. za građane i za narode Europe koji su manifestirali na ulicama u zaštiti socijalne pravde i demokracije. Obraćam se svima onima koji su rekli dosta na europskim trgovima. Oni su naš ponos i ponos europske demokracije. To je Europa koju uvijek želimo braniti. Pobjedit ćemo. Per cortesia. Molim vas, zamolio bih e, sve kolege da se drže dodijeljenog vremena. Vi ste sada to zlopotrijebili i nećete to više učiniti. To će garantirati o izabrani predsjednik. Gospodin Karim kolege, ustajem da govorim s osjećajem dužnost kao mnogi od vas koji su došli ovamo prvi puta. Ja sam ovamo došao 2004. sa velikom nadom i proslavom. Mi smo ujedinili naš kontinent nakon e, desetljeća podjele. Danas moramo međutim čuti jednu e, poruku koja mora promijeniti naš put Rekli su mi da je se rezultat e, već zna, da je već dil napravljen prije što je dan i jedan glas, da je to neizbježno. Kolege, e, nije, nema ništa svetije u svijetu politike nego pravo glasa. Dati glas u koji iskreno vjerujete E, izraziti izbor koji e, odražava želje naših birača da damo glas e, vrijednostima i načelima ali da li smo zato pozvani ovdje ako je predsjedništvo ovog doma dužnost koja se diže nakon svakodnevne politike i ambicija ona je smanjena e, samo na čip e, za pregovaranje e, da je to utješna nar nagrada, plan D u političkom životu, gdje su planovi A, B i C propali. U nedavnim izborima nam je rečeno da će ovi, ovaj puta to biti drugačije, da će transparenton prevladati na tajnošću, da će načelo prevladati na praktičnost, da će poštena politika pobijediti e, dogovaranja u, tajnim sobama. E, europski izbori e, nas pozivaju da podržimo ugodan konsenzus koji se dogovorio iza zatvorenih vrata. To je sramotna vizija naše unije. To nije to nije vizija koju mogu e, dijeliti. To je mandat da se nastavlja kao i prije. E, to je izazov za poruku koju su nam dali naši birači koju nisu izašli na izbori i e, pokazali su nam leđa. Kao što je jedan povjerenik bivši rekao, parlament koji ne poštiva sam sebe. Ja poštujem ovaj parlament, on utjelovljuje tolike nade za budućnost. Nisam došao u politiku da branim status quo, već da osiguram da e, visoke dužnosti e, e, vrše samo nekolicina. Ja podržavam viziju Europe u kojoj europejci surađuju u demokratskim institucijama Siguran sam da mnogi od vas dijele tu viziju e, da samo jedna nacija ne oblikuje našu budućnost, već da vodimo svoje borbe. Vi to vidimo među našim nacionalnim vođama, nisu se svi slagali, ali i opet su surađivali kao što i mi moramo da bi poštivali e, volju naših birača mi dijelimo svi nade za budućnost, imamo razne poglede e, kojim putem trebamo ići da bismo dostigli te nade. Naše institucije e, ne trebaju biti u panđama jednog političkog kluba zastupnika ili frakcije. Vjerujem da predsjednik parlamenta ne smije vršiti svoju duž, e, koristiti svoju dužnost za svoje osobne interese ili za E, svoju vlastitu karijeru. Imam plemenitiju viziju predsjednika našeg doma. Predsjednik mora odražavati raznolikost ovog doma, jer ovaj dom e, odražava raznolikost naroda Europe. Predsjednik mora biti pošten prema svima, otvoren prema svima, paziti na sve. On mora predstavljati ovaj dom s dostojanstvom u cijeloj Europi i svijetu. To je vrsta predsjednika eh, kako, ja želim biti. Mi moramo eh, promicati eh, reputaciju našeg doma. Želim se brinuti za vaše interese, a ne za svoje. Ne želim da se sve radi iza zatvorenih vrata. Želim doprijeti do svih europljama koje gledaju naš dom s nadom za budućnost. Naši snovi se neće ostvariti ako dozvolimo da zli da dobri anđeli naših snova budu pobjeđeni od ambicioznih političara morate e, napraviti demokratski izbor da li glasate za stvari iza zatvorenih vrata ili glasate za transparentnost i nadu. Nadam se da ćete podržati moju viziju za predsjedništvo ovog doma koje će biti vrijedno naroda Europe. Hvala. Pa- Hvala vam. zastupnici Lunaček. Hvala lijepa predsjedniče. Pozdravljam sve vas, eh, novo izabrane i stare zastupnike Europskog parlamenta. Ovaj Europski parlament, kao što mi je rekao jedan austrijski novinar eh, u intervju koji sam dala za austrijski radio, ona je rekla Europski je parlament ojačan ovim izborom jer smo mi smo imali postupak za biranje predsjednika u našim rukama. To će ojačati parlament. Moramo e, znati da ova nova snaga koju smo e, dobili ne smije biti e, postavljena u pitanje E, napuštanjem demokratskog postupka. Stoga, dragi kolega, ja ovdje stojim s vama i natječem se za mjesto predsjednika. kao mnogi od vas ne smatram prihvatljivim da vijeće i vlade da nam kažu pred deset dana za koga ćemo glasati kao predsjednika ovog parlamenta. To je naš izbor. I stoga moj klub zastupnika me je koji me je prvobitno kandidirao za potpredsjednicu me nagovorio da se natječem za predsjednicu parlamenta. E, to su izbori. E, glas Europskog parlamenta je glas europskih građana, a ne tajnika e, europskih vlada. Mi moramo otvoreno birati, ne smijemo pristati na već dogovoreni postupak i izbor i samo ga potvrditi. Borba za demokraciju e, leži u mom srcu u, ovom parlamentu, ali i izvan njega. I to ću sada reći na četiri jezika koje govorim. Demokracija je izbor. Demokracija, e, demokracija je i fer dešva. Demokracija konsiste e, in elehija. Demokrati brat alternativnu. Zato stojim ovdje danas. Mislim da ovi izbori signaliziraju promjenu kao predsjednica pokušat ću da građanima dadem odgovor na ono što su željeli u ovim izborima. Moramo prekinuti štednju. Ne možemo imati kontinent koji je stvorio više siromaštva, naročito mladih ljudi koji ne vide e, Europu kao obećanje, već kao prijetnju i to često. To treba promijeniti. Učinit ću sve da se to dogodi ako budem izabrana za predsjednicu. Mi moramo e, stvarati radna mjesta, e, obnovivu energiju i tako dalje. Moramo međutim biti i vjerodostojni e, iznutra. Moramo ove zgrade učiniti energetski učinkovitima. Isto tako moramo biti transparentni. Mi imamo kodeks ponašanja koji se ne primjenjuje uvijek. Mi moramo donositi zakonodavstvo koje će objasniti tko je odgovor za koji zakon, a nitko ne može kupiti zakon. To moramo reći europskim građanima. Tako, također trebamo jedno sjedište. E, a, pitajte parlamentarce gdje žele imati sjedište, a ne vijeće. Većina parlamentaraca je glasala za to da o tome mi odlučimo E, isto je tako jasno da ne, smijemo pasti u zamku e, populizma, e, ekologizma, a najgore nacionalizma i ekstremizma. Parlament je dugo bio borac za temeljna ljudska prava, prava građana i to treba nastaviti. Moramo se boriti protiv netolerancije i e, postupanje e, kao s građanima drugog reda postupanje sa ženama. Moramo se boriti protiv svih oblika diskriminacije. Ovaj Europski parlament može i mora e, se usredotočiti na ključne vrijednosti Europe. A sljedeći saziv parlamenta će biti odlučan za budućnost Europe. Ako stvari ne povedemo pravim putem sada, ja ću se referirati na nogometno prvenstvo ako to sada ne odvodimo na pravi put nećemo dobiti dodatno vrijeme i e, nećemo imati replaya to je također pitanje demokracije i završit ću e, sljedećim e, a to dijelim i sa gospodinom Šulcom koji e, će govoriti. Gospodin Šulc je pred kratko vrijeme bio u Europskom parlamentu kod jedne rasprave o budućnosti Europe. I tamo je gospodin Šulc se potužio da često postoji ali. E, I rekao je e, kažemo ljudska prava su u redu ali, demokracija je dobra ali i ta, e, kad god se kaže ali onda počinje ograničenje ljudskih prava i držim za vas za riječ i zato se kandidiram ovdje za jer demokracija treba alternativu. Hvala lijepa što ste me saslušali, nadam se da ću dobiti vaš glas. Hvala. vam. Dajemo riječ e, gospodine predsjedniče, e, e, dame i gospodo, kolege i kolegice. Mi smo jedna jedinstvena institucija. Se, više od 700 zastupnika predstavljaju narode 28 suverenih država mi smo jedna zakonodavna kuća koja donosi zakone za 507 milijuna e, ljudi u 28 država. To je jedinstveno na svijetu. Ovaj parlament je jedinstven. E, e, jedinstven je u svom postojanju i u svojim zadaćama. Činjenica da 750 e, muškaraca i žena koji e, zastupaju 300 stranaka koji predstavljaju narode 28 e, suverenih država da oni sjede ovdje zajedno i tu mogu raspravljati tko će doći na čelo ovog doma. Već sama ta činjenica nije sama po sebi razumljiva. Ona je jedna od najvećih povijesnih dostignuća ovog kontinenta. E, I na to moramo biti ponosni. I to mora biti temeljem našeg rada ovdje. A tko dođe na čelo ovog doma ima dužnost. To, a ta je dužnost da ispuni ovu zadaću koju sam upravo e, opisao da je ispuni za dobrobit e, e, naroda 28 država to možemo shvatiti na razne načine u ovom domu imamo raznih strujanja mi u strukturi ovog doma moramo ići iznad interesa klubova zastupnika Nijedan od nas nema većine. Većinu to može biti, e, možemo žaliti, ali to je volja naših birača. to je temelj Europske unije da mo, razna politička strujanja moraju surađivati. Stoga rasprave e, kandidata moraju ići iznad političkih e, trendova i strujanja Ovdje nema prisile. Ovdje može svatko odlučiti kako želi. E, e, e, tama biračke kutije je garancija demokracije i stoga se zalažem ili borim za vaše povjerenje. Ja ću dvije i pol godine biti predsjednik parlamenta, a bio sam već dvije i pol godine predsjednik. To je bila velika čast za mene. Ono što smo postigli u posljednjem sazivu jeste da više nemamo hijerarhije u institucijama. Kad sam ovdje izabran, onda e, je, su neki članova vijeća govorili, ah, parlament, e, komisija je rekla, e, postoji samo jedna institucija, a to smo mi. Danas smo u situaciji da ovaj parlament, ova jedinstvena institucija, ne može biti zanemarena niko je ne može zaobići mi smo e, izvor e, demokratske osobne iskaznice demokratske legitimacije ovaj veliki demokratski napredak izvršne vlasti demokratske e, demokratskog izjašnjavanja volje naroda to je jedna od najvećih prekretnica u povijesti Europske unije. Da sam u tome mogao sudjelovati, na to sam ponosan, a sada se opet kandidiram. Mnoge kolegice i kolege koji me e, e, vide po prvi puta ovdje kao zastupnici i zastupnice e, ne znaju kakvo su iskustvo imali zastupnici prošlog saziva Naravno, iskustva su bila dobra, ali svi smo mi e, ljudi i svi griješimo. Ja sam čovjek sa svojim slabostima i jakim stranama. Želim svim novim zastupnicima i zastupnicama e, reći i onima koji su me već bili birali, molim vas za, još jednom za vaše povjerenje da mogu zastupati ovaj dom koji garantira demokraciju i budućnost Europe. Hvala lijepa. Hvala vam. Sada ćemo imenovati one koji će nadzirati tijek glasovanja. Mogu vam e, dati riječ e, samo ako je riječ o odabiru predsjednika parlamenta. Izvolite. E, poslovnik alternativni za, parlamenta. Ja želim pojmenično glasanje. podsjećam na to da želimo građanima na demokratskih Eh, imamo već raznih eh, poremećaja u radu ovog parlamenta eh, pod predsjedavanjem gospodina Šulca. Stoga molim za poimenično glasovanje. Prema poslovniku glasovanje će biti tajno. Sada ćemo odabirati brojače glasova. Honorevole Reda. Zastupnica Đulja Reda. Slažete li se? Zastupnica Reda. E d'accordo? Slažete li se? Dođite ovamo. Onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. Girauta Vidal Juan Carlos. Je li nazočan? Slažete li se? Dođite ovamo k nama. Onorevole Crisogonos Kostas. Kolega Crisogonos Kostas. Hvala vam, dođite ovamo. Onorevole Ferber. Zastupnik Markus Ferber. Grazie. Hvala vam. Onorevole Čebalos. Zastupnik Čebalos. Prego. Izvolite. Onorevole Petersen. Zastupnik Petersen, Morten Elveg. Bene due. Onorevole Flašikova. Zastupnica Flašikova Benova. Grazie. Della... Onorevole Kirkos, Mil... Kirkos Miltiadis. Bene. Si procederà ora Sada nastavljamo. Podijelit ćemo glasačke listiće i kuverte. prema odredbama poslovnika pristupamo izboru predsjednika Europskog parlamenta. Imate listiće i kuverte, morate označiti kandidata za kojeg dajete glas. Možete glasovati samo za jednog kandidata. Ukoliko poželite promijeniti svoj glas, možete od naših djelatnika zatražiti novi glasački listik, listić, istovremeno vraćajući nevažeći listić neće se prihvatiti oni listići na koji će sadržavati e, bilo kakve druge natpise, odnosno one na kojima je označeno više od jednog kandidata. Molim vas da provjerite zato listiće prije nego što ih umetnete u kuvertu. Ukoliko neko želi, može se poslužiti glasačkim mjestima koji su uređeni na ulazu u vječniku, vječnicu. E, molim vas također da se potom uputite prema biračkim kutijama na kojima se nalaze nalaze e, slova, odnosno početna slova prezimena zastupnika. Potom ćemo izraditi e, zapisnik, oni koji su pristupili glasovanju, te vas molim da se potpišete na zato predviđen obrazac prije nego što ubacite svoj glas u glasačku kutiju. Ponavljam, odite prema onoj glasačkoj kuti koja se nalazi kod slova kojim započinje vaše prezime. Oni koji su zaduženi za kontroliranje tijeka e, glasovanja će glasovati nakon svih ostalih zastupnika.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 Bene, hanno votato tutti? Jesu li svi glasovali? Lo Završili smo sa glasovanjem. U, u R1.1 er, pozivam da se upute brojači glasova kako bi se prebrojali glasovi. Završavamo sjednicu. Njezin ponovni početak će biti označen zvonom te napisom na zaslonima.